Danas mogu poimence pozdraviti svoje kolege i kolegice, drago kolega Ljupčeva, Jota Haug, Karin Hanbach, gospodin Schlüter, gospodin Gerbrandi i kolega Jensen. I gospodin Timanski je isto prisutan. Danas je pred nama dnevni red koji ne predviđa velika glasovanja, to ćemo održati sljedeći ponedjeljak. No danas unatoč tome imamo nekoliko točaka koje moramo odraditi. Te ću prvo upitati što se tiče dnevnog reda i prve točke, imali nekakve promjene, ne, u redu, onda ćemo nastaviti ovako. Zatim imamo sljedeće e, prijevode koje su nam na raspolaganju, dakle normalni profil osim estonskog i malteškog jezika. Zatim što se tiče trijaloga, Održali smo drugi trijalog o direktivi o medu 4. ožujka i tu smo postigli sporazum. 19. ožujka ćemo glasovati u odboru za okoliš, a na drugoj plenarnoj sjednici u travnju je predviđena ta točka na dnevnom redu. Postigli smo sporazum i na području sustava za trgovinu emisijama i e, let, cilicama, Tu smo četvrtog ožujka postigli isto tako sporazum, još nije sigurno hoće li se svi klubovi zastupnika e, izjasniti povoljno za to, a kompromisni tekst zatim treba osvojiti u odboru za okoliš, ali to još nije jasno i utoliko je dalje to dosta napeta situacija. Što se tiče drugog dijaloga o invazivnim e, vrstama i izvješće poput, tu smo postigli sporazum jučer i održali smo se tako jučer i dijalog o temi na kojoj sam ja izvjestitelj. Radi se o reviziji CITES-a. Nakon tri minuta morala sam prekinuti taj sastanak i rekao sam komisiji, to je svijeću, pardon, da je stvarno neprihvatljivo da su izbrisani svi delegirani akti i da se time parlamentu uskraćuju sva prava. Utoliko ćemo krenuti s, tim, s tom temom u drugo čitanje moram jasno reći da se to ne smijemo dopustiti Nadam se da će i drugi odbori slijediti naš primjer. Imamo izvješće gospodina Sajera koje smo usvojili gdje zapravo imamo jasan mandat i što se tiče načina na koji ćemo se e, ponašati prema e, toj temi. To smo jučer isprobali na temi CITES nemamo nikakav e, vremenski pritisak što se toga tiče i ne želimo da nam se uskraćuju prava time što ćemo potpisati neke trule sporazume i stoga je taj trijalog jučer trajao otprilike 3 do 5 minuta. Zatim nastavljamo, imamo zapisnike od 27. i 28. studenog, te isto tako i od 22. do 23. siječnja. Imali primjedaba s njima u vezi? Ne. Onda su usvojeni u tom obliku i zatim možemo prijeći već na točku 4 točku dnevnog reda broj 4. Danas ćemo održati razmjenu gledišta sa jednim od članom revizorskog suda, gospodinom Janom Kinštom, što se tiče provedbe programa LIFE. Naša izvjestiteljica, stalna izvjestiteljica je također ovdje u tu svrhu. Ja moram reći da sam ja veliki fan programa Life-a i projekata. Ja smatram da je to jedan od najuspješnijih instrumenta i stoga će mi biti vrlo drago čuti nešto o tome vama, to je vrlo zanimljiv program, doduše možda nisam skroz objektivan i jako e, će mi biti drago čuti e, na rješenje, na neka rješenja što se tiče na ostvarivanja naših ciljeva i to što ćete nam reći da bismo trebali uzeti u obzir u budućnosti kao prvo Jan Kinšt, a zatim kolegica Juta Hauk. Izvolite, pa vam riječ. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala što ste mi omogućili da sudjelujem na ovom sastanku te da vam predstavim nalaze izvješća revizorskog suda za 2013. vezano uz komponentu zaštite okoliša iz programa LIFE. Kao što znate, veći dio sredstava se nalazi kroz različite programe, to je 2,5 milijardi eura za 2013. To je samo 1,5% ukupnih troškova Europske unije za zaštitu okoliša. To je zamišljeno kao platforma za razvoj i razmjenu dobrih praksi te za ubrzavanje razvoja ekoloških politika Europske unije. Prema tome učinkovitost ove komponente projekta LIFE ovisi o tome hoće li projekti uistinu biti katalizator promjena u području zaštite okoliša. S obzirom na namjeru komisije da poveća proračunska sredstva za sljedeće programsko razdoblje, sud je odlučio izvršiti reviziju učinkovitosti ove komponente programa LIFE. Revizija eh, je obuhvatila 95 projekata, od kojih 25 eh, smo vidjeli na licu mjesta. To su projekti koji su se financirali od 2005. do 2010. godine u pet e, država članica, Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj, Italiji i Ujedinjenoj Kraljevini. To su najveći korisnici programa LIFE. Revizorski sud je ustanovio da program nije dovoljno dobro osmišljen i proveden, e, što je negativno utjecalo na njegovu učinkovitost. Dakle, koji su glavni problemi vezano uz osmišljavanje programa? Kao prvo, ovaj program je imao prevelik broj ciljeva za razmjerno ograničena proračunska sredstva. Financirali su se projekti u 12 različitih područja politika koja obuhvaćaju različite interese, a to je dovelo do nedostatka kritičke mase kvalitetnih kvalitetnih projekata što bi omogućilo konkurenciju među projektima i e, dobar razvoj politike zaštite okoliša Europske unije, a to je osnovni cilj ovoga programa. Nadalje, ograničena sredstva su raspodijeljena u nacionalne omotnice koje su dodijeljene državama članicama. Premda shvaćamo da je svrha bila dati ravnomjernu e, ravnomjerna sredstva državama članicama, to znači da su prijave za projekt e, bile konkurentne sa e, prijavama za projekte u istoj državi članici, ali ne i sa drugim državama članicama. S obzirom da bi e, to trebalo dovesti do dodane vrijednosti na razini Europske unije, učinak ovog programa bi bio bolji i bolji projekti bi bili odabrani kada bi postojala veća konkurencija među e, projektnim prijavama na razini Europske unije, a ne samo na razini država članica. Kritizirali smo isto tako nedostatne e, pokazatelje o ishodima i rezultatima koje bi trebalo periodički revidirati. Isto tako je potrebno pravodobno e, definirati e, što utječe na, e, na razvoj projekata, a revizija na polovici razdoblja je nešto što se radi samo pet godina nakon početka projekta, odnosno dvije godine prije završetka projekta. Dakle, postoje neke slabosti E, koje utječu na neučinkovitost projekata. Također smo ustanovili da je e, najveći problem sa provedbom projekata sljedeći. Komisija nije oduvijek dobro, nije uvijek dobro objasnila odabir projekata, to se posebno odnosi na evaluaciju nekih aspekata projekata koji su ključni za učinkovitost tih projekata. Kao prvo, e, znači inovativnost projekata, što je utjecalo i na kvalitetu distribucije rezultata projekata e, te očekivanih rezultata. To ne samo da ugrožava transparentnost e, sustava odabira i transparentnosti odabira projekata, nego isto tako znači da projekti nisu dobro ocijenjeni što ima e, negativan utjecaj na njihovu učinkovitost kao i na čitav program. Nedovoljno pažnje posvećeno je rezultatima postignutim projektom i pitanjem mogu li oni biti održivi i mogu li se dalje reproducirati. Daću vam primjer. Korisnici su pripremili e, završna izvješća i provedbena izvješća kod revizije e, rezultata projekata. Tim za praćenje koji to radi praćenje u ime komisije revidira projekte. U reviziji smo ustanovili da premda korisnici e, obično imaju navadu biti pretjerano optimistični. Velik broj njihovih izjava naprosto e, su je tim za praćenje preuzeo u svom izvješću. Za 72% evaluiranih projekata postignuća koja su e, korisnici ustvrdili e, bili su pretjerano optimistični. Prema tome postoji opasnost da e, su precijenjena postignuća projekata. Kao što sam ranije rekao, jedan od osnovnih ciljeva programa LIFE jest da oni djeluju kao katalizator za razvoj aktivnosti u području zaštite okoliša a to znači da rezultati projekata moraju biti e, distribuirani, moraju biti održivi, moraju se replicirati. Na našem uzorku e, ustanovili smo da postoji nedostaci i u tom smislu. Kada e, oni postižu pozitivne ekološke rezultate, čak i tada e, program nije uspio replicirati te pozitivne rezultate kako bi se to dalje proširilo na razini Europske unije. Primjerice za korisnike projekata kada je riječ o privatnim tvrtkama, projekti su se smatrali njihovom strateškom prednošću. Prema tome, kako bi se zaštitilo e, znanje, uglavnom su se aktivnosti distribucije ograničavale na komercijalne aspekte što smanjuje mogućnost e, reproduciranja pozitivnih rezultata i pozitivan utjecaj na zaštitu okoliša. Samo 8 od 23 završenih projekata koje smo revidirali. E, samo kod e, tako malog broja projekata postoji mogućnost daljne distribucije rezultata. Mi smo nastojali obuhvatiti sve aspekte i poboljšati e, dakle ovu komponentu programa LIFE. Komisija bi trebala ograničiti prihvatljive prijave na ograničen broj prioriteta koji bi bili utvrđeni kroz nekoliko godina. To bi pojednostavnilo proces, koncentriralo bi napore na konkretne prijedloge i omogućilo bolje rezultate projekata. Projekte treba birati prema kvaliteti, a e, načelo ravnomjerne zemljopisne zastupljenosti ne treba utjecati na odabir projekata. Isto tako, evaluatori moraju imati odvojenu zasebnu ocjenu za glavne aspekte kao što su inovativnost projekata, kvaliteta akcijskih aktivnosti za diseminaciju i potencijal za repliciranje, odnosno reproduciranje rezultata. Uvođenje zajedničkih pokazatelja rezultata moglo bi olakšati praćenje programa. Treba tražiti od tima za monitoring da u svoju ocjenu E, ugradi isto tako mjere za repliciranje koje predlažu e, korisnici za vrijeme provedbe projekta, ali isto tako i u izvješćima ex post. Treba razmotriti na koji način se bolje može potaknuti diseminacija rezultata projekata privati, privatnih korisnika koji žele zaštititi svoje gospodarske interese. To bi bilo sve u uvodnom dijelu e, i vrlo rado ću čuti vaša pitanja. Hvala gospodine Kinšt. Sljedeći govornik je izvjestiteljica Juta Hauk, izvolite. Da, Hvala lijepa. Ovo posebno izvješće Revizorskog suda, mi naravno uvijek e, pozdravljamo takva izvješća, a ovo posebno izvješće što se tiče provedbe programa LIFE i rezultate koje je Revizorski sud procijenio, to je naravno nešto što je za naše zakonodavstvo koje bi trebalo uzeti u obzir takve rezultate jednostavno je prisiglo prekasno. Kada je vaše izvješće iz Vizorskog suda pristiglo, mi smo već završili sa našim zakonodavstvom i zapravo smo bili dosta ponosni što smo uspjeli postići e, dobar rezultat pod irskim predsjedništvom. Jer inače ne bismo sad već u travnju mogli ispisati natječaje za prve projekte LIFE kada ne bismo već završili rad. Dakle, to smo već napravili sredinom protekle godine. To je jedna stvar. I stoga, gospodine predsjedavajući, drago mi je što se barem jedna osoba priključila mojoj strani što se tiče integriranih projekata. Ja sam od početka bila fan programa Life, ali niti tada Doduše imamo sada nekoliko primjera što se tiče integriranih programa, iako ih tada nismo tako eh, nazivali, mogu samo ponovno eh, spomenuti projekt Lux. No, možda bi revizorski sud e, za dvije godine trebao izdati svoje drugo posebno izvješće kako bismo mogli doista procijeniti te nove projekte. Ovo što ste sada kritizirali gdje govorimo o nacionalnim alokacijama i o toj kritici e, prema toj točci, to je nešto što nam odgovara, jedna velika skupina Europskog parlamenta, pa na posljedku čak i većina se izjasnila protiv nacionalnih alokacija. Mi smo tražili da se projekte dodjeljuje samo prema svom sadržaju, prema njihovom sadržaju koji može doprinijeti dodatnu vrijednosti za Europsku uniju. Da tijekom zakonodavnog postupka to nismo u potpunosti uspjeli ostvariti i da smo sada e, pri tome da postupno ukidamo nacionalne lokacije je na neki način bilo traženje kompromisa. Naravno, vijeće je bilo u potpunosti čvrstog stava. Čvrstog stava što se tiče nacionalnih alokacija, oni su ih zapravo htjeli zadržati za uvijek i za svagda. I tu smo uspjeli barem uvesti postupno uklanjanje nacionalnih alokacija. Što se tiče financiranja, i tu se nadam da smo na par mjesta uvrstili to da se repliciranje projekata koji su u tijeku u jednoj državi članici da se zatim mogu isto tako izvesti u drugoj državi članici, naravno po drugim uvjetima, ali ipak da se dakle može učiti iz jednog projekta koji je uspješan jer cijelo vrijeme smo, a za to smo već donijeli nekakve preduvjete, htjeli da postoji umrežavanje između pojedinih država članica, između službi koji rade na tome i na neki način smo htjeli uvesti edukaciju kako bi one države članice koje smatraju da zaostaju e, zbog toga što nema za njih dovoljno nacionalnih alokacija, da se te države članice mogu poboljšati što se tiče razvoja projekata, izrada projekata i nadam se da će to se naći i u radnom programu koje bi trebao uskoro zaključiti komisija i vijeće, da će se to odraziti u tom radnom programu. Ja sam naime imala i neka pitanja upućena komisiji vezano uz to koliko sada, dakle za ovaj novi dio programa LIFE od 2014-2020, koliko se mogu uvesti u obzir razmišljanja revizijskog suda, koliko se ona mogu, koliko se te primjedbe mogu uvrstiti u radni program, budući da je taj program već započeo. A da se na neki način uključi ovo što ste napravili sada, kako što se tiče postavljanja prioriteta, tako i što se tiče vrsta instrumenta, ali isto tako i što se tiče postupka odabira. Tu ste kritizirali e, sustav ocjena, ocjenjivanja. Postoje li sada neki drugi sustav ili će se uvijek primjenjivati isti sustav ocjenjivanja? Zatim još jedno pitanje. Koliko dobro jedan projekt može biti uzor za druge projekte. Pa možda je nešto u tom smislu što ste vi rekli, dakle unutar jedne države kako bi taj projekt poslužio kao pokretač, kao katalizator, kako bi zatim učinak jednog projekta, jednog dobrog primjera uloženog e, novaca financijskih e, poreznih obveznika Europske unije bio zatim i ponovljen. Gospodina Kinšta bi rado priupitala hoće li trenutni proračun za program LIFE, a s tim u vezi ste rekli da bi trebao biti povišen i da je komisija i to predložila, to je jasno, doći će do povećanja, doduše ne do velikog povećanja kakvog smo se mi priželjkivali i zapravo će to sve povećanje biti nošeno do ovog novog dijela, taj novi dio je dakle politika vezana uz klimatske promjene. Prema vašoj analizi, vi ste uključili i prakse, uprav, prakse uprave, uprave, isto tako i politiku vezano s klime i stoga se postavljam pitanje koliko možemo već iz toga izvući zaključke i zatim njih primijeniti za politiku vezanu s klimu u novom programu. Prije svega, kada govorite o tome da projekti nisu bili dovoljno ciljani, kakva je onda situacija sa novim financijskim instrumentima koji se predlažu e, što se tiče dijela veznog uz politiku o klimi? Kako se tu moramo ponašati da bismo zahtjeve revizorskog suda, barem što se ovog e, dijela mogli uzeti u obzir, imati li već neke naznake vezano uz to koje bismo mogli uputiti komisiji i e, izvršnoj e, agenciji kako ne bismo za dvije ili tri godine čuli od vas istu kritiku. Mi to ne želimo mi bismo rado da se to odmah provede kako spada. Zatim imam pitanje vezno uz vašu skupinu za monitoring. Vi ste više puta tijekom vašeg izlaganja spomenuli skupinu za nadzor. Tko će to biti? Hoće li to biti komisija? Hoće li to biti službenici iz država članica? sudionici eh, iz nekih drugih strana, tko je zapravo sastavni dio tog tima za nadzor. Ja nisam samo članica odbora za okoliš, ja nisam samo izvjestiteljica za program Life, ja se isto tako bavim proračunom i to se dosta mnogo bavim proračunom i svaki put kada čujem da dolazi neki zahtjev za nadzorom koji je možda doista opravdan i razuman, ali osobe koje pripadaju toj skupini za nadzor, njih se mora uzeti od nekud. I stoga je moje pitanje, mislite li da bi to trebalo učiniti komisija, mislite li da bi to trebalo urediti unutar država članica i zatim nekakav sustav izvještavanja o tome ili kako si vi predstavljate izgled te skupine za nadzor. Mislim da ću se tu zaustaviti. Mislim da e, nema zapravo ovdje mnogo kolega koji žele postaviti pitanje, ali oni najvrijedniji su ovdje. Nije bitna masa, nego klasa. Sljedeći je kolega Gerbrandi. Yes, Hvala. Hvala Uta. Da, to je kao sam program LIFE. Nije bitna kvantiteta nego kvaliteta. Hvala gospodine predsjedavajući što ste mi dali riječ. Prije svega bih htio naglasiti da ovdje govorimo o jednom od najuspješnijih europskih financijskih programa. Istovremeno vidimo da je izvješće revizorskog suda relativno negativno ili barem kritički nastrojeno. Što iz toga možemo zaključiti? Kao prvo htio bih reći da bi ova vrsta izvješća trebala biti obvezujuća, e, odnosno obvezno gradivo ne samo za studente europskih studija, europskog prava i tako dalje, nego i za sve vlade država članica Europske unije. Imam pitanje za vas. Da li ćete to predočiti i u vijeću za zaštitu okoliša? Ne samo u vijeću, nego isto tako i u ekofinu e, gdje se nalaze ministri financija država članica. Ovo je klasičan primjer što trenutno ne valja u Europskoj uniji, a sve se svodi na jednu stvar. Jedino što zanima države članice, e, kada je riječ o proračunu Europske unije, je pitanje kako dobiti što je više moguće novca kod kuće. Njih ne zanima kvaliteta programa, kako se novac troši, jedino ih zanima gdje će se novac potrošiti i žele da to bude u njihovoj zemlji. Kada čitam ove kritičke opaske suda, primjećujem da je to gotovo 100% osuda stajališta vijeća, a mi smo e, vidjeli to stajalište tijekom trijaloga o programu LIFE. Rekli ste da su sredstva skromna, slažemo se, mi smo htjeli više, ali nam vijeće to nije omogućilo. Rekli ste da ima previše ciljeva. To je upravo ono za što smo se mi pokušali izboriti. Međutim, države članice su htjele da ciljevi budu što šire postavljeni, jer im to omogućuje da mogu prijući sredstva u svoju zemlju. Kritizirali ste i nacionalne omotnice. Da, to je bila možda i najveća bitka koju smo vodili s vijećem. Čitava ta ideja nacionalnih omotnica u instrumentu LIFE je smiješna. I smatram da smo imali uspjeha u tome da smo zapravo odlučili da se polako e, iziđe iz tog sustava nacionalnih omotnica, ali možda to nije trebalo ni biti od početka. Evo to bi u osnovi bila moja poruka. Dakle, pitanje je kako tu poruku možemo prenijeti državama članicama, jer zapravo tu dolazi do problema. E, u više navrata ste se osvrnuli na komisiju. Ja mislim da se više trebamo usredotočiti na vijeće, dakle na same države članice. I još e, posljednja primjedba i tu bih htio podržati u to, a to je da se ovo izvješće odnosi na razdoblje od 2005. do 2010. Čini mi se da smo 2011. godine e, mi počeli raditi na programu LIFE u ovom domu. Bilo bi iznimno dobro da smo dobili izvješće prije nego što smo počeli s radom na programu. Svi argumenti koje ste iznijeli u izvješću su upravo oni koje smo mi koristili na trijalogu i u razgovorima s vijećem i komisijom. Dakle, ne radi se samo o ovom izvješću revizorskog suda. U Posljednjih nekoliko mjeseci objavljeno, objavljeno je više izvješća o prethodnom financijskom razdoblju i bilo bi iznimno korisno za parlament, posebno e, u razgovorima s vijećem, da smo to imali. Imam još jedno dodatno pitanje vezano uz e, vremenske rokove. Bojim se da nam višegodišnji financijski okvir za predstojeće razdoblje, dakle za sljedećih sedam godina, daje jedan element, a to je zapravo da 2016. na polovici razdoblja moramo izvršiti reviziju. Ima li načina da se krene sa evaluacijom ovog programskog razdoblja na vrijeme kako bismo mogli iskoristiti e, vaše nalaze već za 2016. Možda bismo mogli dobiti nekakav kratki pregled stanja e, kako bismo to mogli koristiti u reviziji 2016. Dakle, ovdje ne mislim samo na life nego i na sve ostale instrumente. To bi nam bilo, to bi nam bilo iznimno korisno. Dakle, ako bi revizorski sud bio u stanju to učiniti. Hvala. I dajem sada riječ komisiji. Izvolite. Hvala, dobro jutro svima. Komisija je već javno, se već javno očitovala na ovo izvješće revizorskog suda. U ovoj fazi možemo se samo složiti sa mišljenjem UTE dakle izvjestiteljice. E, osnovne ideje se već nalaze u novoj uredbi za LIFE, a to je bio predmet žustre rasprave između komisije i vijeća i htio bih istaknuti činjenicu e, kada je riječ o nacionalnim omotnicama koje se kritiziraju da se sada nalazimo na e, polovici razdoblja revizije programa i osim toga mislim da će da ćemo imati e, bolje ciljanost u, programu LIFE. Htio bih istaknuti još neke novitete. Ovaj novi program LIFE e, nije samo preslika prethodnog programa i slažem se sa gospodinom Kinšom da bi ovaj program trebalo koristiti kao katalizator aktivnosti i LIFE ne može riješiti e, sve probleme vezano zaštitu okoliša na razini Europske unije s obzirom na ograničena sredstva. Međutim, mislim da može doprinijeti kao katalizator e, da se pronađu rješenja za zaštitu okoliša i možete, može se poboljšati okvir. E, naime, treba poboljšati kvalitetu zraka, kvalitetu vode, dakle to su neka područja. E, sredstva se trebaju koristiti na način da se pomogne nekim državama članicama koje imaju problema. Recimo postoji plan za to i da se iskoriste sredstva e, u, recimo iz kohezijskog fonda gdje je dostupno, gdje je na raspolaganju više sredstava. I mislim da će se to odraziti i na radni program, posebno isto tako u području klimatskih promjena i otpada. Što se tiče financijskih e, instrumenata, imamo tu jedan novitet, kao što znate, u okviru e, prvog višegodišnjeg radnog programa raspravlja se sa državama članicama o konceptu financijskih instrumenata. E, dakle, u tako malom programu kao što je LIFE je teško za njih to prihvatiti, ali imamo jedan jednu, jedan pilot projekt, tako da ćemo vidjeti u kojoj mjeri financijski instrumenti mogu biti korisni u području ublažavanja klimatskih promjena i biološke raznolikosti. Mislim da to isto tako ukazuje na činjenicu da će ova nova pravna osnova omogućiti da program LIFE bude katalizatori da se poboljšaju odnosi s privatnim sektorom. Mislim da je to također jedan od načina da se poboljša učinkovitost programa. Osim toga, želim dodati da imamo jedan novi aspekt e, za informiranje i upravljanje koji će omogućiti državama članicama da idu u zajedničku provedbu e, regulatornog okvira. Omogućit će e, državama da podupru inicijative kojima je svrha imati dobru mrežu projekata i da se iskustvo u provedbi u jednoj zemlji može iskoristiti drugim zemljama koje možda su manje napredne. Tako da postoji e, zajednička provedba uredbi u svim državama članicama i isto tako e, programa LIFE. Hvala. Hvala, imamo još nekoliko kolega koji su zatražili riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Htjela bih eh, zahvaliti gospodinu Kinšu na tome što se odazvao našem pozivu i što je predstavio rezultate revizorskog suda. Kada je riječ o programu LIFE, kolege su rekli da je riječ o važnom instrumentu u provedbi politike zaštite okoliša Europske unije. Međutim, nažalost, eh, je to samo kap u moru eh, kada govorimo o europskom proračunu, međutim ta kap u moru je ipak s obzirom na rad našega parlamenta i s obzirom na rad izvjestiteljice e, da smo mi ipak uspjeli dobiti povećanje sredstava, mi bismo voljeli da je to bilo još više i dakle to pozdravljam i isto tako smo uspjeli postići da se usmjerime na pitanja gubitka protiv e, borbe protiv gubitka biološke raznolikosti. Što se tiče samoga programa i vaših zaključaka, kolege su istaknuli e, također e, da još uvijek ima prostora za poboljšanje učinkovitosti programa. Vi ste predložili nekoliko opcija u tom smislu. Žao mi je da nismo dobili zaključke prije rasprave e, koja se vodila o novom programu LIFE, no ne isključuje mogućnost da će u sljedećem parlamentarnom sazivu doći do revizije. I u vašim prijedlozima primjećujem također i to da se bolje ciljaju financijski projekti i da se pobrinemo da oni budu mjerljivi, da budu dovoljno vidljivi, dakle da njihovi rezultati budu mjerljivi kako bi se e, osiguralo reproduciranje rezultata projekata. Što se tiče tih zahtjeva, a dokle u ime ekologa koje zastupamo, želim e, pitati Europsku komisiju dvije stvari. Kao prvo, vezano uz volju komisije da e, odobri projekte za kompenzaciju biološke raznolikosti iz proračuna Europske unije. Dakle, da vrlo jasno kažemo čemu se radi, to su projekti koji nisu uhvatljivi jer e, uništen ekosustav ne može se ponovno izgraditi. Međutim, pitamo se i o nužnosti i potrebama koje imaju lokalni akteri za financijskim sredstvima kako bi se očuvali, očuvale vrste u prirodi. Dakle, financiranje lajfa u području očuvanja biljnih i životinskih vrsta se dovodi u vezu sa jednom poznatom politikom Europske unije, to je provedba direktive o e, staništima i direktive o pticama, dakle financiranje mjera e, za naknadu štete e, za nas je još uvijek nešto što je u znaku pitanja. Dakle, pitanje je zapravo koja europska politika odgovara tome izboru preraspodjele sredstava. U našim politikama, koliko mi je poznato, ne postoji mogućnost e, mjere naknade štete za gubitak biološke raznolikosti. Zanima me kada je riječ o tom financiranju e, kompenzacije za gubitak biološke raznolikosti, na kojoj politici Europske unije e, se to temelji i smatra li komisija i revizorski sud da je to korisno e, usmjeravanje već ograničenih financijskih sredstava. Moje drugo pitanje se tiče same prirode financiranja u okviru programa LIFE, e, a u sklopu aktivnosti za ublažavanje klimatskih promjena. Uspjeh ovoga programa LIFE e, se temelji na mogućnosti financiranja e, projekata srednje veličine koji mogu imati vidljiv utjecaj na okoliš. Rečeno nam je da opća uprava za klimu želi koristiti 80 milijuna eura u financijskim instrumentima kojima će se dobiti sredstva u privatnim bankama. Dakle, zanima me je li taj podatak točan, e, kako komisija opravdava činjenicu da se sredstva e, e, programa Life koriste u tu svrhu i što vi mislite, gospodine Kinšt, o tome o takvom, o takvom korištenju sredstava iz programa LIFE. Hvala vam. I na kraju kolegica Ljupčeva, izvolite. Благодаря, господин председател. А, исключително... Хвала, господине председавајќи. Изусетно ми е драго што е представлено ово извеќе и желем честитати господину Киншту и Ути на ономе што су рекли везано уз корištење програма LIFE. Smatram da je ovaj program iznimno koristan, premda nije tako popularan u moje državi članici. I upravo zato želim dobiti priliku da se o tom izvješću razgovara na razini država članica. Mislim da je bitno da se poduzmu nacionalne mjere kako bi se e, potaknulo e, sudjelovanje država članica u programu. Kada je riječ o učinkovitosti, kada govorimo o tome, e, to podrazumijeva da nam trebaju mjere za unapređenje učinkovitosti. Danas smo čuli da postoje neki nedostaci u tom smislu. U nekim državama članicama postoji uvjerenje da program LIFE i novac e, koji iz njega proizlazi, da je to nešto što se može uzeti zdravo za gotovo. Općenito, čitav program LIFE se doživljava zajamčenim i i zapravo nitko se ne pita, nitko se ne postavlja pitanje što je sa kvalitetom programa. Postoji li neka vrsta analize ili možda statistički podaci o državama članicama, a koji bi mogli biti e, korisniji. korisni. Dakle, o tome na koji način se koriste sredstva. Ne želim nikoga prozivati ovdje, međutim, smatram da je to dobar način da se potaknu oni loši đaci da e, počnu postizati bolje rezultate. I zato smatram da biste trebali dati neke podatke u tom smislu, a to se može iskoristiti i u državama članicama. Hvala vam i sada na posljedku predam riječ Janu Kinštu. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam, na komentarima i na vašim reakcijama. Na kraju želim reći da sam ja zapravo veliki zaljubljenik u live program i zato mi je bilo i izuzetno drago da radim na tome i da pokušavam unaprijediti ono što se može unaprijediti. Počet ću s komentarima gospođe Hauk. Najprije, e, da, vrijeme u kojem je pripremljen ovaj izvještaj. Da, to je uvijek pitanje. Iskreno, za nas bi bilo najbolje da možemo udvostručiti broj zaposlenika prije kraja uh, uh, razdoblja programiranja, zato što kao što sami znate, vrlo je teško da prvi niz projekata koje možemo revidirati na samom startu i o kojima možemo uh, procijeniti učinkovitost, to se uglavnom poklapa sa krajem tog razdoblja. Tako da mi doista pokušavamo učiniti što bolje nažemo a i e, viši članovi e, odbora za proračune znaju da pokušavamo sada skratiti to razdoblje za mm, izvještaje u reviziji. No, Iako smo objavili ovaj izvještaj sredinom siječnja 2013. ovaj izvještaj je vrlo vrijedan zato što ne, ne može se sve što mi napišemo u izvještaju prepisati u nešto poput uredbe. Tako da čitav niš naših e, zaključaka i e, preporuka se odnose na sekundarno e, zakonodavstvo poput delegiranih zakona i provedbenih zakona i to je ono što ste i vi spomenuli u okviru višegodišnjeg programa financiranja, zatim pozivi na natječaje, to jest pozivi za podnošenje prijedloga. Osim toga, rezultati ovog izvještaja, preliminarni rezultati su bili dostupni negdje od sredine 2013. tako da neki od neka od pitanja u kojima smo se dotakli u ovom izvještaju te na samom kraju znate da smo prije pet godina objavili poseban izvještaj o jednoj drugoj komponenti e, programa LIFE, to je LIFE Nature, a to nije isto kao i LIFE Environment, dakle LIFE okoliš. No, pitanja koja se odnose na objavu, na replikaciju, praćenje, to su sve pitanja koja smo pokrili i u tom izvještaju. Integrirani projekti, da, to je jedan novi element i prema našem stavu to je vrlo ohrabrujuće i mm, mi to pozdravljamo, ali na kraju ćemo vidjeti na koji način će to e, funkcionirati. No, sada možemo reći da je to dosta dobar način rada jer se spajaju sve sinergije programa LIFE, uključuju se nacionalni prioriteti, e, nacionalna javna sredstva te međunarodna sredstva ili sredstva Europske unije. Tako da mm, u definiciji integriranih projekata je da su to projekti koji su usmjereni na regionalnim, nacionalnim, koji su zapravo regionalne, nacionalne ili više nacionalne važnosti. I to je zapravo i sama srž programa LIFE. E, nacionalne umutnice. Vidim da se svi slažemo tako da nije parlament, niti komisija, niti sud, revizorski sud ne odlučuje o tome, no i u tom aranžmanu koji je novi, dakle od prve polovice novog programskog razdoblja još uvijek ćemo imati sustav nacionalnih omotnica. Ja mislim da se time može dobro upravljati. Još ako uzmemo u obzir druge dijelove članaka relevantnih uredbi u kojima stoji da nije pravo zemlje članice da dobije ta sredstva ako ne mogu pružiti dovoljno dobre i kvalitetne projekte. Nemojte zaboraviti da, se, e, da je to tip rashoda kojim se upravlja direktno. Tako da bi komisija trebala biti e, dovoljno čvrsta i ako zemlja članica ne može podnijeti prijedloge koji se mogu natjecati s drugim boljim projektima koje su podnijele druge zemlje članice, u tom slučaju nacionalna omotnica dakle može biti indikativna tako da novac se zapravo može vratiti u proračun i raspodijeliti državama koje mogu podnijeti to jest poslati bolje projekte. Znate da postoje mnoge komplementarne mreže, e, mjere sadržane u uredbi, razmjena stajališta, izgradnja kapaciteta za zemlje članice koje možda imaju probleme u tom području i ja mislim da je to jako dobra podrška tako da nitko ne može reći prepušteni smo sami sebi nismo u stanju natjecati se s drugima tako da i s ovim kompromisom dakle sa parlamentom i vijećem mislim da to može funkcionirati i da imamo dosta iskustva tako da možemo pomoći zemljama članicama u prvoj godini višegodišnjeg financijskog plana kako bismo kako bi se na kraju nacionalne omotnice zapravo potpuno ukinule Replikacija, da, za nas je to bilo ključno pitanje. Mnogi od vas su spomenuli da je, da je to zapravo samo kap u moru u ovom programu i proračunu. No, generalna logika i to kako mi podrazumijevamo u starijim uredbama i u novim uredbama je da bi trebala djelovati kao katalist e, za promjene, za promjene u okolišu, u politikama na razini Europske unije i u interesu Europske unije. Prethodno razdoblje je prema mojem mišljenju, mišljenju bio uglavnom utemeljen na pristupu od e, dozdo prema gore, a ne od gore prema dolje. Dakle, da se definiraju ključne politike i ključni prioriteti. jer jedino na taj način bi se moglo dokazati da se mogu dobro replicirati zato što nemaju nacionalnu ili lokalnu dimenziju već imaju europsku dimenziju. Za vrijeme e, ove revizije sam pronašao dva projekta i nije mi bilo jasno kako ti projekti mogu poslužiti kao katalist za šire promjene, čak i u području okolišnih politika te zemlje. Bili su zapravo potpuno izolirani projekti u kojim su korisnici ispunili sve uvjete, kad govorimo o objavljivanju i tako dalje, no to ipak ne znači da je u pripremi projekta mnogo pažnje posvećeno upravo tom dijelu. Znate da osam projekata od 23 će se vjerojatno e, replicirati, to nije baš neki ekstra rezultat, možda se i vi slažete sa stavom komisije koja kaže da za, ne možete očekivati puno od inovativnih projekata, naravno nismo naivni da ćemo očekivati da će se 100% projekata LIFE replicirati, ali jedan od tri nije dobar rezultat. Pitanje o proračunu u izvještaju imamo jednu od naših e, prvih preporuka, to je dakle neravnoteža između malih e, proračuna i velikih ambicija. Mi kao revizorski sud, mi se uvijek pokušavamo suzdržati Dakle, o tome, voditi raspravu o tome kakav bi trebao biti proračun za jednu mjeru ili drugu mjeru. To je na proračunskim tijelima da odlučuju. No, htjeli smo pokazati da za ostvarivanje e, većih ciljeva, ciljeva i većih ambicija LIFE programa proračun ipak nije bio dostatan. Zajedno sa sustavom nacionalnih omotnica možete razmišljati da za jedan poziv za podnošenje prijedloga za jednu zemlju, za jedno prioritetno područje, e, teoretski može se financirati manje od jednog projekta. Tako da naša ključna točka je bila da i naravno vjerujemo da prepuštamo diskreciju u proračunskom tijelu da donosi odluke u proračunu, no opet ne možete puno toga postići sa premalo novca, kao što kažu u Češkoj. što se tiče omotnica za klimu, to pretpuštam kolegi. Što se tiče praćenja, ne znam, ne, ne mogu reći tko bi trebao sjediti u monitoring timovima, a s druge strane kritiziramo konkretna pitanja koja se nisu ispoštovala od strane timova. To su, na primjer, aspekti, na primjer, kako bi se za vrijeme monitoringa, što bi se trebalo uzeti u obzir, koji set indikatora bi se trebao definirati za vrijeme trajanja projekta, kako bi se dobile jasne povratne informacije o um, provedbi konkretnih projekata i to bi se trebalo prikupljati u vrlo brzo. To nije samo dio upravljanja već i e, odgovornosti komisije prema vama, prema parlamentu i prema vijeću da mogu dakle pokazati da program funkcionira dobro. Gospodin Terprandi, pitanje o vijeću. Sljedeći tjedan imamo odbor za zaštitu okoliša vijeća, tako da ćemo, predstavit ćemo ovaj izvještaj i vidjet ćemo što će se tamo dogoditi u ovom trenutku ne planiramo predstaviti ga Ekofinu. Mi se možemo ponuditi, uvijek ćemo e, to rado učiniti, ali vidjet ćemo što će biti. Postoji čitav niz e, izvještaja o kojima smo raspravljali, dakle e, generalni trend zemalja članica ne samo u programima zaštite okoliša, već i u području ruralnog razvoja, da imaju što je šire, što nejasni niz ciljeva, ako ih uopće mogu nazvati ciljevima, kako bi onda projekti se mogli uklopiti u sve te ciljeve. Mi smo to kritizirali jako puno puta, no nažalost e, najčešće je odgovor u vijeću da je fleksibilnost potrebna i da, da moramo na taj način raditi no to svejedno ne može ići na uštrb jasno definiranih ciljeva prema kojima se onda mogu mjeriti rezultati projekata i na kraju e, vrednovati jesu li bili učinkoviti ili ne vrlo često mi kao sud moramo definirati ciljeve za koje mi smatramo da bi program trebao imati u usporedbi sa ciljevima koje su definirale na primjer zemlje članice onda s druge strane često kažemo da komisija vrlo često ima pravo složiti se ili ne složiti se sa programskim dokumentima dakle u direktnom upravljanju tako da mislimo da bi komisija trebala biti malo stroža i ne prihvaćati ciljeve koji su možda pre, što se tiče sljedeće revizije običaj je u revizorskom sudu da svaki izvještaj o reviziji dakle da se napravi follow up za neke dvije do tri godine. Tako da vidjet ćemo na koji način je komisija odgovorila na naše primjedbe u ovom izvještaju i nakon toga ćemo obavijestiti parlament o tome. Uvijek nastojimo e, definirati vremenski okvir za naše e, izvještaje, dakle da bude to što prikladnije, dakle da imamo dovoljno vremena za reviziju i za dobivanje E, odgovora i zaključaka. Pitanje gospođe Beljerto bih prepustio povjereniku, to jest komisiji, jer kao što sam rekao nisam, ne mogu zapravo, nisam u poziciji da govorim o proračunu, to je nešto mm, o čemu mi e, ne donosimo svoj sud. I gospođa Ljubčeva, da, bilo bi mi drago da zemlje članice budu informirane o tom izvještaju mi smo u ovom izvještaju pokrili pet zemalja članica, no to su zemlje koje koriste najveći dio, e, to su najveći korisnici programa i sad ne možemo izdvojiti koji su dobri, koji su loši đaci. Na uzorku od ovih pet zemalja, mm, dakle ono što smo mi analizirali tu, to može biti vrlo reprezentativni uzorak. Bugarska nije bila odabrana u ovom uzorku, ali pretpostavljam da bi to bilo slično. A sada dajem riječ kolegi da pokrije ovaj dio o nacionalnim omotnicama. Što se tiče mm, povisivanja troškova koji se odnosi na monitoring tim, samo sam htjela reći da je monitoring tim funkcionira. To je dakle konzorci tvrtke koje sudjeluje u tom radu u provedbi rada, u provedbi projekata. U našem izvještaju, što, ono što smo mi komentirali je da bi trebalo unaprijediti određene prakse, pogotovo analiza aktivnosti, dakle jesu li realizirane aktivnosti koje su predviđene u proračunu, no malo nam je falilo e, kritike o stvarnim mogućnostima učinaka određenih projekata, učincima aktivnosti, e, diseminacijom i tako dalje, tako da ne tražimo zapravo porast e, troškova, već unapređenje tih e, aktivnosti i tih praksi. Što se tiče pitanja o klimi, dakle, to bi trebalo odgovoriti komisija, ali proračun nije dostatan i poslužit će tek za realizaciju studija i za koordinaciju drugih vrsta aktivnosti, e, razvoj čitavog niza smjernica koji će onda pomoći u provedbi politika. Ali nemamo, nećemo, nećemo moći organizirati neke veće aktivnosti zato što jednostavno to proračun ne može podnijeti. Hvala Juta Haug. Moje pitanje je vezano uz financijske instrumente i kako procjenjujete činjenicu da financijski instrumenti vezani uz klimatsku politiku, dakle ono što je Sandrine Belje već spomenula, ako novac kojih već nemamo dovoljno sada damo bankama kako bi ih oni uložili u klimatsku politiku, smatrate li to dovoljno ciljanim? Vi ste i u izvješću govorili o starom programu LIFE i tamo ste uvijek naznačivali da ti projekti nisu bili dovoljno orijentirani na ciljeve. Hoćemo li to uspjeti postići s ovim financijskim instrumentima koje imamo ili što bi trebalo još promijeniti ili uvesti kako bi se mogla ostvariti koncentracija na posljedku. Möchten Sie? Uh, Bojim se da nisam u poziciji da odgovorim koji će biti učinak tih financijskih instrumenata. No nisam sigurna je, li, je siguran je li to direktno povezano sa sužavanjem ciljeva kojim bi trebao biti namijenjen LIFE. Mi smo u izvještaju naglasili da smo u proteklom imali 12 prioritetnih područja koje su pokrivali apsolutno sve od financija, zatim e, nacionalne indikativne omotnice, zatim vrlo širok raspon projekata. Tu je onda bio problem sa natjecanjem, e, problem da nije bilo, e, nije, bilo dovoljno uspješnih projekata u jednom određenom području, što bi moglo doista dovesti do promjena u politikama ili do unapređenja u okolišnim politikama. Stoga nisam siguran je li pitanje financija najrelevantnije za samo definiranje ciljeva. Ako sam dobro shvatio pitanje, programiranje i definiranje jasnog niza od, ciljeva, to bi trebalo biti ostvareno od strane programa. U redu ne vidim drugih javljena za riječ, želi komisija još nešto nadodati? Izvolite, imamo ovdje predstavnike. Da, hvala vam. Prije nego što predam riječ kolegici što se tiče klimatskih e, politika, želim zahvaliti gospodinu Kinštu što je doista naglasio da će sadržaj ovog izvješća pomoći komisiji da na učinkovitiji način vodi višegodišnji program, ali isto tako i što se tiče povezanih e, natječaja za projekte, a jednu stvar unaprijed želim reći, to je da imamo niz projekata na koje se osvrnulo revizijski sud i naravno dakle to su programi iz life iz prethodnog live programa, to su programe koji su bili mnogo kraćeg trajanja i nije bilo lako tu odrediti pokazatelje za učinkovitost i za output. Stoga nije iznenađujuće da je u tom trenutku Revizorski sud rekao da postoji manjak što se tiče pokazatelja za određene projekte u okviru dakle, programa LIFE 3. Zatim, e, ono što je moja e, sunarodnakinja rekla što se tiče e, mogućnosti da mali niz programa može doprinijeti isto tako povećanju i očuvanju bioraznolikosti. Naravno, direktiva o prirodi i staništu je jasna. Moram isto tako reći da iznosi koje mi tu predviđamo za očuvanje bioraznolikosti i za time povezane projekte su dosta ambiciozni gledano cijeli program. Ipak integrirani projekti bi mogli pomoći isto tako da se povećaju sredstva prije što se tiče okolišnog eh, i ruralnog razvoja i to možemo zahvaljujući se tako i preciznim pravnim, pravnom temelju koji se odnosi na bioraznolikost. A predat ću sada kolegice riječ što se tiče klimatskih politika i aspekata veznih uz Da, hvala vam puno na pitanju o korištenju financijskih e, instrumenata u novom programu LIFE za područje e, klime. Ako pogledate izazove s kojima smo suočeni u tom području, imamo tri cilja za 2020. o emisijama stakleničkih plinova i tu smo sve u redu. Trenutačno smo 18% ispod cilja e, za 2020. Zatim imamo drugi cilj o obnovljivim izvorima energije, tu smo isto tako sve ide prema planu da dostignemo ciljeve i treći cilj je o energetskoj učinkovitosti. Tu smo daleko od plana. I kako bismo ostvarili taj cilj, potrebni su nam specifični instrumenti. Moramo imati više e, sredstava na raspolaganje za financiranje energetske e, učinkovitosti. To bismo voljeli riješiti kroz program LIFE, zato što je to način na koji se možemo suočiti s tim izazovima. prakse energetske učinkovitosti će uštediti novac dugoročno, dugoročno zato što je bolje da ih se to rješava kroz zajmove nego kroz bespovratna sredstva zato što bespovratna sredstva ili grantovi su vrlo skup način da se to podrži no privatni sektor i financijski sektor ne dajete zajmove zbog određenih strukturnih problema. Bankarski sektor nije zapravo svjestan o tom segmentu tržišta i stoga ne sudjeluju u tome. A prihodi su isto tako vrlo često dosta niski, tako da to njima zapravo nije profitabilno. Zato je dobro testirati nove financijske scheme kroz bankarski sektor što ćemo učiniti? Surađivat ćemo sa bankama u zemljama članicama kako bi banke mogle direktno izdavati zajmove malim projektima od strane domaćinstava ili malih tvrtki u cilju unapređenja energetske učinkovitosti. Sa 18 milijuna kojih imamo, to nije dovoljno novaca, no uspjet ćemo testirati tu schemu u određenom broju zemalja članica. Za nekoliko godina ćemo imati rezultate o tome kako je to funkcioniralo i vidjet ćemo hoće li se ta schema moći replicirati kroz korištenje strukturnih fondova. Tako da postoji dobra mogućnost e, replikacije ovog novog instrumenta kojeg testiramo kroz europski e, instrument za centralno upravljanje i, na taj, i to će se onda moći koristiti od strane zemalja članica i regija i kroz strukturne fondove. Tako da potencijalno to je vrlo dobar način korištenja javnog, e, javnih sredstava. Istovremeno, vrlo je blisko povezan sa nacionalnim politikama o energetskoj učinkovitosti. E, to će biti povezano s akcijskim planovima za energetsku učinkovitost koje zemlje članice moraju usvojiti do travnja ove godine. To znači da biste mogli dobiti sredstva, morate isto tako imati te nacionalne, pripremljene nacionalne programe. To znači dakle da možete dati bespovratna sredstva od 5% za projekte energetske učinkovitosti, a domaćinstvo ili e, mala tvrtka koju bi trebali onda snositi ostalih 95% e, troškova, njih se može podržati kroz schemu zajmova. Tako da će se tu kombinirati nacionalno financiranje i EU financiranje. Tako da ovo je vrlo dobra prilika za testirati ovaj novi instrument. Drugi instrument e, koji ćemo financirati je nacionalna, e, nacionalni kapacitet za financiranje. E, to je recimo u području prilagodbe na klimatske promjene. Znamo da imamo ogromne troškove Mm, u rješavanju klimatskih promjena koje doživljavamo u Europi i znamo da ovaj novac neće biti dovoljan za riješiti te probleme. Stoga postoji vrlo velika potreba da testiramo na koji način možemo uključiti privatni sektor u financiranje tih projekata. I sad kroz ovaj pilot projekt možemo vidjeti na koji način to može funkcionirati s uključivanjem privatnog sektora i zato smo predložili ta dva financijska instrumenta da budu dijelom novog programa LIFE. Hvala gospođa Kovud. Bilo bi mi drago da ste vi na kolegiju povjerenika i da kolegi povjerenika vas posluša, jer Europski parlament se što se tiče 2030. izjasnio za tri ciljeva. Komisija nije imala dovoljno hrabrosti uopće definirati koji cilj što se toga tiče što se tiče obnovljih izvora energije, tu je ostalo vrlo isprazno jer e, su dosta imali bojazni, no sada će se kolege povjerenika promijeniti i nadam se da će oni naići na, veće zanimanje za ovu temu i da će doista uzeti obzir ovo što ste vi iskazali, te bih rado da vaša služba se sluša vas, pogotovo jer ovo sve je dosta opravdano što ste vi iznijeli. Imali drugih javljena za riječ? Vidim da to nije slučaj, još jednom želim zahvaliti e, najljepše komisiji i molim vas robite i e, interno e, na, za ovakav stav. Želite li vi nešto reći još kao zaključak, gospodin Kinšt? Hvala vam još jednom na pozivu. Rekli smo ovo nije zadnji put da analiziramo program LIFE i nove izazove i nove propise u uredbi. Sve će to biti nama vrlo interesantno. No možda bih samo htio dodati nešto što sam zaboravio reći na početku. Ako vidim mjesto u novoj uredbi za koje smatram da bi se trebalo e, riješiti u delegiranim aktima, to je dakle e, poglavlje 3.3 u kojem se govori o pokazateljima učinkovitosti. ako smatramo da treba to biti bolje razvijeno, mi smo u našem izvještaju kritizirali smjer indikatora učinkovitosti koji bi se trebali više koncentrirati na rezultate. Negdje sam pročitao da e, pokazatelji učinkovitosti su, na primjer, broj intervencija zatim politike, e, klimatske politike, politike zaštite okoliša i broj intervencija koji je primjeren za transfer. Ta logika indikatora je dosta orijentirana na outpute, a ne na rezultate. Na kraju se e, zapravo to delegira na komisiju i ona bi zapravo trebala dalje definirati pokazatelje učinkovitosti s obzirom na prioritetna područja. Tako da mislim da bi komisija trebala uzeti e, ozbiljno u obzir ovo delegiranje. E, hvala vam predsjedniče, drago mi je da se ovaj e, odbor interesira za našu reviziju i veselim se budućoj suradnji. Hvala vam, mislim da smo doželi vrlo dobru raspravu s ovim u vezi. Saslušali smo vas, nadamo se da je i druga institucija vas saslušala i vi znate koji su naš, koja je naša motivacija. Sada smo pristigli na kraj točke dnevnog reda broj 4 i sada nastavljamo sa Karlom Šluterom i sa njegovim prigovorom. Karl, izvoli. Hvala. Ja sam se pitao je li Jesu li svi ovdje? Ja sam pročitao popis delegiranih akti i vidio sam ovo što se tiče prijevoza ulja i masti morem. I imao sam osjećaj da to nije u redu. Ako želite prevoziti ulje koje, trebate, koje se može jesti, onda vam treba za to određeni spremnik. A zatim je komisija iznala prijedlog da je to teško, da to dovodi do problema, da je to skupo i napravimo rađe kako to čine isto tako i smjernice e, privatnih kompanija da koristimo e, više ili manje štetne kemikalije koji su bili u prethodnom teretu. Zatim smo zamolili EFSA da to analizira i EFSA je rekla da to je u redu ako se spremnici očiste. I ako pogledate neke od tih tvari, čak su i standardi industrije više od onog što je komisija predložila. Na primjer, kada pogledate bijela mineralna ulja gdje sama industrija kaže da bi to trebalo biti e, stupnjevano kao hrana, ali komisija ne, što mi se čini dosta čudnim, e, jer čak i ako dođe do male kontaminacije, e, može doći do veoma toksičnih učinka, čak i kod samo jedne tvari. Dakle, čudno mi je da nemamo propise što se tiče čišćenja spremnika. Ja sam ih pokušao naći i nisam uspio. Cijeli dakle temelj za odobrenje EPSE je da se čišćenje spremnika mora izvesti na pravilan način, ali ja, možda, sam to, možda mi to pomaknulo, ali ja nisam vidio nikakve zahtjeve upućene komisiji što se tiče operatera da provjeravaju čišćenje spremnika. Prije svega ako utovarujete taj broj u, ne znam, Indoneziji ili Brazilu, kako ćemo zatim biti sigurni da su oni doista očistili spremnike? Samo da pokažem koliko je važno da se eh, vodimo sukladno preporukama EFSA da se čišće spremnici. Na primjer, metiltercijalni butil eter e, koji je jedan od sastojaka u gazolinu. S time smo zamijenili drugu tvar. To je tvar koja ima vrlo loš okus i koja već u maloj koncentraciji može dovesti do neugodnog okusa hrane. To je isto tako jedna vrlo opasna kemikalija za okoliš. Stoga se ja pitam koja jamstva imamo ako koristimo te brodove i e, kako možemo znati da se neće onečistiti voda u Indoneziji ili u Europi ili bilo gdje duje kada se provodi čišćenje spremnika. Gdje su dakle mjere kojima osiguravamo zaštitu e, okoliša? Zatim postoje neke druge tvari koje mi se čine dosta neobičnim. Posebice ne vidim nikakva jamstva da će se zahtjevi EFSA što se tiče čišćenja spremnika doista i provoditi. Osim svega toga, mislim da će većina Evropljena misliti, pa samo malo, čak i ako nije opasno, zar nije neobično moje masno ulje staviti u isti spremnik koji je do sada, na primjer, koristio sumpornu kiselinu. Stoga bih pozvao komisiju da ukloni moje zabrinutosti s time da mi kaže da imate dobru provedbenu strukturu za čišćenje spremnika, da će svi spremnici biti dobro čišćeni, ako ne ja ću inzistirati na mom prigovoru i odbacivanju tog zahtjeva. U redu, u tom slučaju predajem riječ komisiji, gospodin Buli. Da, hvala vam. Gospodine predsjedavajući, ovaj projekt regulative je, bi se tako reći, adaptacija eh, uredbe koja postoji od 1996. Eh, godine, dakle eh, više od 18 godina i mi redovito aktualiziramo popis kemijskih tvari koji se mogu koristiti u slučaju brodova, pričišenju brodova prije nego što se njime prevoze ulje i mase namenjene za ljudsku prehranu. Imamo pet točaka kojim možemo braniti taj prijedlog. Prva točka je ta da imamo već 18 godina da ta zakonodavstvo postoji i zajedničko zakonodavstvo je zapravo model za treće države, prije svega države koje su u razvoju, jer ni oni sami nemaju još e, primjenjenu zakonodavstvo ili e, tehnološki razvoj koji omogućuje takvu primjedbu. Iako radimo e, na našem kodeksu gdje odobravamo kemijske tvari koje se mogu koristiti u tu svrhu. To je vrlo važan posao jer želimo imati jasan popis e, kemijskih stvari i kako kemijske tvari ne bi se mogle prevoziti. Druga stvar je više financijske ili gospodarske prirode, zato što su ti brodovi kojim se dovoze ulja u Europsku uniju, to su brodovi koji ne mogu otići prazni natrag, dakle brod ne plovi morem prazan, to je tehnički nemoguće. I stoga mora krenuti natrag s nečim u spremniku kako bi e, mogao otići. Ako otiđe prazan, onda gospodarski podaci pokazuju da bi trošak tih ulja i masti koje se prevoze e, za razne svrhe bi, e, bilo da se radi o prehrani životinja ili ljudi, da bi ti troškovi mogli porasti za 6%. Treća točka je ta da što se tiče zaštite okoliša, možemo reći da su ti brodovi, dakle brodovi koji ne mogu otići prazni stoga. Ako u njima nema proizvoda, oni će biti popunjeni morskom vodom kako bi dakle e, ostali netaknuti i zatim imamo problem sa tom morskom vodom koja bi se mogla isto tako, bi isto tako mogla predstaviti problem za okoliš, jer morska e, voda, u njoj može biti, mogu biti fitoplaktoni koji mogu biti otrovni i na taj način smo uveli u Europu otrovni fitoplakton koji dovodi do oštećenja školjaka i to je pitoplankton koji prije nije postao na području Europske unije. Taj fitoplankton ih paralizira i dakle on je bio dio tog tereta. Zatim još jedna točka. Nikakva nesreća vezana uz onečišćenje ili uz otrovnost e, ili uz e, deterorizaciju kvalitete tih ulja nije registrirana nacionalnim službama niti komisiji u ovih zadnjih 18 godina od kad smo usvojili prvo zakonodavstvo, dakle 1996. godine. Istina je da se to možda čini neobičnim da se sumporna kiselina prevozi jedan dan, da se zatim spremnik čisti i da se zatim brodom prevoze ulja i masti. To je dosta iznenađujuće. No, to je i razlog zbog kojih smo nedavno ponovno zatražili od agencije EFSE da revidira e, tih stotinu tvari koji se nalaze na tom popisu, dakle u proteklih 18 godina. EFSA je procijenila, to je moja peta točka, sve tvari. I odbacili smo pet od njih, e, njih smo uklonili s tog e, famoznog popisa, s tog priloga a EFSA je procijenila tri tvari o kojima govori gospodin Schlitter u svom e, prijedlogu za rezoluciju i EFSA im je dala pozitivnu ocjenu. Dakle, e, radi se o MTBE-u, dakle metiltercijalni butileter, eh, koji prema šetaru daje, dakle neugodan eh, okus. EFSA ju je procijenila u okviru zapravo znanstvene skupine, jer EFSA nije postojala još 1996. godine, EFSA je 2003. i 2012. procijenila tu tvar i pokazala je da ta tvar ako su spremnice očišćene pravilan način da ona ne predstavlja nikakav rizik. Zatim što se tiče bijelih mineralnih ulja, Dakako, mogu se prevoziti e, bijela mineralna ulja, oni nisu dio tih izuzeća zato što to nisu proizvodi koji su izravno vezani za prehranu. Mi smo predložili taj prilog, kao što sam rekao ponavljam, e, uklonili smo pet tvari koji su bili prije na tom popisu, mi smo taj prilog predočili na temelju znanstvenih e, i vrlo čestih informacija. I na posljedku zadnja točka koju bismo htjeli iznijeti, to je dakle ovaj famozno čišćenje spremnika prije nego što se u e, njega stavljaju bijela mineralna ulja. E, to se odvija u trećim državama gdje dakle se ti spremnici prazne od kemijskih tvari i zatim se pune sa uljem nažalost nemamo pravnu mogućnost nametnuti trećim državama koji nam dovoze ta ulja nekakve zahtjeve što se tiče pravnih jamstava. No, to je razlog zbog kojeg u uredbi predviđamo da kapetan broda koji je odgovoran za kakvoću robe koje prevozi, da kapetan broda mora pismeno dati sva jamstva europskoj luci koja prihvaća taj brod i e, sanitarnim e, inspektorima u toj državi članici kapitan mora pružiti sva moguća jamstva da se su se čišćenja spremnika provodila prema međunarodnim pravilima koja postoje što se ovoga tiče i da se plovilo prije svega nije e, čistilo nasred mora i da se nisu e, otpadne vode koje su nastale prilikom čišćenja pustile u more. Dakle, tak, te otpadne e, vode se moraju prikupiti na kopnu kako bi se dakako spriječilo onečišćenje bilo luke, bilo mora zbog tih kemijskih tvari, bilo, dakle u trećim državama gdje se spremnici pune. To je dakle sažeto ono što mi znanstveno i pravno gledano možemo reći kao prilog tome zašto smo donijeli ovakav prijedlog uredbe. E, hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala vam. Imamo li druga javljena za riječ? Chris Davis je sljedeći. Vrlo kratko. Postoje opasnosti, postoje to je rizici, ali komisija kaže da ne postoje rizici i pripremljene su potrebne znanstvene procjene pri izradi ovog prijedloga uredbe i ja se stoga vraćam, vraćam Karlu Šliteru koji je podnio taj vrlo zanimljiv prigovor. Može li dakle on utemeljiti eh, nešto u tu svrhu protiv onoga što je rekla komisija jer ja sam sada više manje uvjeren u stav komisije. Gospodin Šliter. Za određene tvari se ja slažem s komisijom, ne bi bilo rizika zato što ovdje imamo tvari koje su štetnje e, kao same, ali čak i ako se spremnici ne očišće na pravilan način, čak i ako bi one ostale u spremniku, ne bi vam zapravo naštetili, samo bi uništili e, glavni sloj ulja s kojim dolazi u kontakt. Dakle, čak i ako supana kiselina zvuči dosta ogavno, spremnik je toliko velik da bi se ta supana kiselina zjedila i da ona ne bi uništila cijeli teret. No, kad, kada, što se tiče metiltecijanog butil etera, možete već na 15 mikrograma po litri razabrati njegov okus i to je vrlo realistična, realističan prikaz. Ako pročitate mišljenje ESE, kao što sam to ja učinio, oni uvijek prepostavljaju da se spremnici očiste na pravila način, a kao što je komisija naglasila, mi nemamo nikak, upravnu pravnu osnovu kako bismo to provjerili u tim stranim državama. Dakle, to se temelji na preduvjetu da se to neće dogoditi, ali nemamo nikakva jamstva da će se to doista tako i učiniti. To je i moja točka vezna uz konvenciju s Hong Konga. Dakle, gotovo je nemoguće e, regulirati međunarodno e, pomorstvo u prijevozu robe i već 15 godina mi zapovedimo da nemamo nikakvu kontrolu Sada komisija kaže, ali nemojte se zabinjavati, oni će uvijek učistiti spremnike gdje god da se nalaze na svijetu. To je pitanje vjerujete li to ili ne, jer ako je istina da čistite spremnika, onda naravno ja se slažem, to je sigurno, ja ne bih bio protiv toga. Moja sumnja se nalazi u tome što nemamo mogućnosti provedbe toga i isto tako postavlja se pitanje povjerenja građana i potrošača. Ja se ne slažem sa ja se slažem s komisijom da ako se spremnici dobro čiste da je to sigurno, ali ja kažem da mi nemamo pravnih instrumenta da to doista provjerimo i nemamo nikakve administrativne načine da to doista i zajamčimo. Tu leži moja zabrinutost, a ne u znanstvenim dokazima hoće li se nešto dogoditi ako se sve napravi kako treba. Dakle, ja mislim da je rizik da se to ne učini previsok. Također, još uvijek se pitam zašto komisija nije koristila same smjernice industrije i zatražila, jer mislim taj popis je više manje da budemo iskreni kopija popisa industrije. Zate, zašto zatim isto tako niste kopirali i zahtjeve industrije da se bijela mineralna ulja svrstaju kao prehrambene tvari? Tu je čak i mala razina kontaminacije može dovesti do velikih učinaka. Jel možemo reći da znanstveno vjerujemo da će sustav raditi savršeno ili ne, ali što se tiče bijelih mineralnih ulja, mislim da tu doista morate uvesti neku promjenu. Hvala Karl Šluter. Prije nego što predam riječ e, ponovno komisiji, možda biste nam mogli reći o kojim dimenzijama zapravo ovdje govorimo. Koje su to količine koje se prevoze i e, koje, na koje bi se odnosilo ovo što je spomenuo Karl Schlitter? Monsieur le Président, je suis pas très en... Gospodine predsjedavajući, ne mogu baš odgovoriti na vašu, vaše pitanje, ali količina koja se prevozi brodom može ići do 500 tisuća litara. 100 e, tisuća litara. Ne, čak i više od toga. 150 tisuća kubičnih metara između 10.000 i 100.000 e, tona ako želite. Ali, dakle, to su ulja koje se koriste ili za prehranu životinja, više manje za prehranu životinja, dakle, krava, mljekara, kokoši ili drugih životinja, a ne toliko za prehranu ljudi. Dopustite mi da odgovorim na pitanje Kala Šlitara. Mi ne podcjenjujemo rizik već mi minimaliziramo rizik tako što kao prvo imamo ovaj popis tvari, dakle nisu dozvoljene sve kemijske tvari. Na ovom popisu imamo stotinjak tvari i to je samo mali popis naspram svih kemijskih tvari koje se prevoze brodovima. Zatim kao drugo ovaj problem čišćenja spremnika. moramo imati pismenu potvrdu kapetana broda jer smatramo a ne želimo tu osuditi sposobnosti pravosuđa u trećim državama, ali e, to je međunarodno pravilo. Dakle, kapetan broda je odgovoran za teret koji se prevozi. Nama je draže zadati takvu pismenu obvezu davanja potvrde koje se mogu e, zatim e, procijeniti putem carinskih i lučkih e, službi koje kontroliraju te brodove, a zatim isto tako imamo i kontrolu pri dolasku broda. Interes industrije koja kupuje ta ulja bilo za prehranu ljudi ili životinja, interes tih kompanija je da imaju ulja koja nisu zagađena tvarima koje bi bili rizični kako za zdravlje životinja, tako i za zavlje osoba. Metil tecijan butil eter, kao što je gospodin Šlite rekao, je sastojak koji daje loš e, miris. Dakle, to se odmah može vidjeti ako se spremnik broda ne očisti, ako postoji više od 100 mg po kili ostataka tog e, sastojka, onda odmah miris kaže da postoji ostaci u spremniku i u tom slučaju se ne prihvaća teret. U proteklih 18 godina, unutar kojih postoji to zakonodavstvo, nijedna nesreća ili incident nije registrirana od strane nacionalnih službi, niti nas, niti od strane industrije. Okay, Carl. U redu, kao izvoli I dalje izbjegavate moje pitanje što se tiče bijelih mineralnih ulja koji se smatraju prehrambenim tvarima. Jeste li čuli o Riki, katastrofi u Riki? Vi e, kažete da je to tako jednostavno. Sjećate se, Erika, mi smo ga htjeli htjeli e, smatrati odgovornim, ali 15 međunarodnih kompanija je bilo uključeno i nikoga nismo mogli optužiti jer su oni optuživali se međusobno. I tada smo rekli da jedna, jedno poduzeće ima teret, jedno poduzeće dodjeljuje teret na brod, e, jedno Eh, jedan kapetan, eh, jedan, jedna posada, zatim uredi, dakle su pod različitim kompanijama, ukupno smo imali 50 kompanija koje su uključene u to i odgovornost je bilo doista teško ustanoviti. I treće, Zašto mislite da bi se prevodila slana morska voda? To je glupo. Ako dođete u Gotenburg sa brodom, naravno da bismo ga ispunili sa pitkom, slatkom vodom i vratili tu vodu ponovno u zemlju koja zapravo možda i, zapravo možda i potrebuje takve vode. Po mom mislim da bi to dovelo do zapošljavanja radnih mjesta i vrlo dobrih mogućnosti za Europu, a ne prijevoza slane morske vode. Möchte die Kommission dazu noch was sagen? Želi li komisija još nešto reći vezano uz to, gospodin Poli? Da, gospodine predsjedavajući, doista zaboravio sam odgovoriti pitanja, na pitanje gospodina Šlitera što se tiče bijelih mineralnih ura, ulja. Što se tiče bijelih mineralnih ura koji se smatraju prehrambenih tvarima, tu nema rizika, dakle nema ih, nemamo ih zašto staviti u izuzeće jer su to prehrambene tvari. Ovaj popis se tiče kemijskih tvari koje nisu namijenjene ljudskoj prehrani, dakle radi se o drugim bijelim mineralnim uljima koje nisu namijenjeni izravno prehrani kako ljudskoj tako i prehrani životinja. Agencija EFSA nam je naznačila da ta bijela mineralna ulja ili bijele mineralne masti ako se očiste, a ja priznajem da treba nešto povjeriti što se toga tiče, ali ako se spremnici broda dobro očiste, onda bijela mineralna ulja koje se ne smatraju prehrambenim tvarima se mogu prevoziti prije nego što očišćeni spremnik prenosi zatim bijela mineralna ulja koje se smatruju prehrambenim tvarima. Naravno, imali smo jednu nesreću, imali smo zagađenje priobalja e, naftom, ali to je potpuno drugačija stvar. Ovdje u ovom kontekstu nije bilo nesreća. Imamo provjeru potvrda i dokumenata koji je priprema kapetan broda da bismo vidjeli jesu li spremnici broda dobro očišćeni. Kao što kažete, možemo tome vjerovati ili ne, možemo imati dakle krivotvorenu ili pravu potvrdu. Ako tražemo od službi na luci e, porijekla da potvrđuje je li spremnik dobro ili loše očišćen. Dakle, ako uvijek možemo sumnjati na prijevaru veznu za određenu potvrdu. No, prema međunarodnim konvencijama smatramo da je potvrda kapetana broda što se tiče čišćenja spremnika prije nego što se u njih stavljaju uh, ulje i masti za ljudsku prehranu, da je to dovoljno jamstvo, uh, naravno uzevši u obzir sve odnose razmjere u ovom području. To je dakle moj odgovor upućeno kao Izvolite. Hvala vam. Time smo došli do kraja rasprave. 19. ožujka ćemo glasovati o tome u odboru za okoliš. I vidjet ćemo kako će se odvijeti to glasovanje. Zatim ćemo u travnju na prvoj plenarnoj sjednici isto tako imati tu točku na dnevnom redu. Zatim nastavljamo ponovo sa Kalom Šlitorom. Radi se o točci dnevnog reda broj 6, Međunarodna konvencija iz Hong Konga što se tiče sigurnog i ekološki prihvatljivog reciklirana brodova. Tu kao prvo želim predati riječ izvjestitelju. Karl, izvoli. E. Hvala, danas je očito moj dan. Hvala, gospodine predsjedavajući. Vjerojatno se sjećate da smo imali uredbu o provedbi konvencije iz Hong Konga u Europi, to je tema mog izvješća. Konvencija iz Hong Konga se bavi međunarodnim standardima za otpis brodova u staro željezo. Međutim, e, taj, ti standardi, e, prema mom mišljenju i mišljenju većine Evropljana, su preniski. Mi bismo htjeli da se tu uvedu poboljšanja. Isto tako postoji konvencija iz Bazela kojom se brani izvoz e, toksičnog otpada. Gotovo svi brodovi veličine koja spada u području primjene konvencije iz Hong Konga su toksični otpad, budući da postoje toksična ulja, kemikalije u električnom sustavu, isto tako je tamo često azbest i PCB i tako dalje. Dakle, većina brodova je puna toksičnih tvari. E, standardna praksa u industriji je da se naprosto izbjegava primjena konvencije iz Bazela, da se kaže ovaj brod ne spada u otpad i nakon izlaska iz teritorijalnih voda Europske unije e, se naprosto kaže da ipak je otpad i onda se to pošalje u Indiju i to je činjenica za više od 90% brodova u današnje vrijeme. E, s obzirom da mi imamo pravila e, i s obzirom na propust u provedbi konvencije iz Bazela, naša pravila omogućuju izvoz takvih brodova, ali su uvjeti tako strogi da e, se zapravo održi logika kojom se rukovodi konvencija iz Dakle, ti strogi uvjeti obuhvaćaju isto tako i e, površine na kojima se vrši razmontiranje brodova, zatim odgovarajuća oprema, e, odgovarajuće postupanje sa tim otpadom, uključujući i zaštitu na radu i tako dalje. Dakle, isto tako postoji neki zahtjevi za e, tvrtke koje se bave recikliranjem vezano uz toksične tvari i tako dalje. Sve u svemu, dakle, postoje uvjeti koje bismo mi u normalnim uvjetima tražili u Europi. Dakle, premda se zapravo brodove izvoze kako bi se reciklirali drugdje. S obzirom na postojanje propisa. Ja predlažem da odbor e, glasuje za ratifikaciju konvencije iz Hong Konga, međutim konvencija iz Hong Konga neće odmah stupiti na snagu jer postoje samo jedna zemlja, to je Norveška, koja je ratificirala konvenciju, a oni nisu u Europskoj uniji pa vjerojatno imaju više vremena da se posvete tim pitanjima, a da se ne bave primjerice tekućim uljima. Dakle, Norveška je jedina zemlja koja je ratificirala konvenciju E, uredba koju smo usvojili stupit će na snagu najranije 31. prosinca 2015. a najkasnije 31. prosinca 2018. To će ovisiti o dostupnosti i e, uopćenito kapacitetima odgovarajućih postrojenja u svijetu. Ukoliko dođe do ratifikacije konvencije iz Hong Konga prije nego što stupi na snagu naša uredba, onda ćemo doći do situacije da će postati praznina i da će se brodovi moći izvoziti bez primjene odgovarajućih propisa. To je scenarij koji nije baš vjerojatan. Većina ljudi vjeruje da konvencija iz Hong Konga neće biti ratificirana prije 2020. i to zato što postoje brojni uvjeti o tome koliko zemalja ih mora ratificirati, koliko e, brodova to treba na koliko brodova se to treba odnositi i na koliko postrojenja za reciklažu. Dakle, to nije vjerojatno, međutim, čak i ako se to dogodi, postoji jedna odredba E, kojim bismo mogli zatražiti ranije stupanje na snagu uredbe. Dakle, čak i u slučaju da se dogodi ovo što sam sada rekao, a to nije vjerojatno. Dakle, ja mislim da možemo preporučiti ratifikaciju, jer e, na svjetskoj razini čak i premda e, norme iz konvencije iz Hong Konga nisu dovoljne i mi omogućujemo državama članicama da idu dalje od odredbi te konvencije, Usprkos tome, na, razini, na svjetskoj razini to ipak predstavlja poboljšanje u, u, i zato predlažem e, da se to usvoji. Chris Davis. Hvala. Ja zapravo nemam što dodati. E, sve je već sadržano u vrlo dobrom obrazloženju kolege. E, dakle, mislim da ovo, ovaj sustav nije dovoljan, treba ići dalje, ali opet bolje išta nego ništa. I zanimljivo je koliko je potrebno da se ratificiraju međunarodni instrumenti, nevjerojatno. Dakle, možemo li išta postići u svijetu s obzirom na to koliko e, sporom dinamikom se kreće napredak? Dakle, zanimljivo je da je parlament odbio neke e, regionalne aranžmane. Isto tako podržavam e, ono što rekao izvjestitelj i podržavam njegovu preporuku. Hvala i predajem riječ komisiji. Yes, thank you, Mr. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodin Šliter je u uvodnom izlaganju već e, dobro ukazao na kontekst. Imamo dakle uredbu o recikliranju brodova koja je na snazi, međutim ta uredba se odnosi samo na brodove koji viju zastavu neke države članice, a mi smo sada ovdje zato što Evropska unija ima interes da se stanje u svijetu poboljša i e, zato je nam je potrebna konvencija iz Hongkonga Konga kojom će se to postići nakon što stupi na snagu. Ovdje je bitno istaknuti dvije stvari. Kao prvo to će smanjiti ekološki utjecaj brodova koji se recikliraju, to će biti dobro za pomorski okoliš, za morski okoliš i isto tako će se stvoriti jednaki uvjeti među e, postrojenjima koje su substandardna i onim e, koji e, prakticiraju ekološki prihvatljivo recikliranje. Komisija u početku zatražila da se države članice obveže na ratifikaciju konvencije, međutim države članice to nisu prihvatile, barem ne sve, imali smo o tome E, raspravu u vijeću. Mislim da smo došli do odgovarajućeg kompromisa e, kojim će se omogućiti državama članicama da ratificiraju konvenciju i drago nam je da ste i vi, gospodine Šliter, predložili da se, da se podrži ova odluka i nadamo se da će e, to prihvatiti i ostali zastupnici da ćemo moći ovo dovršiti do kraja parlamentarnog saziva zato što postoji čitav niz država članica koje čekaju da ovaj zakonodavni prijedlog da ovo prođe kako bi mogli krenuti u postupak ratifikacije Hvala, ovime smo pristigli na kraj rasprave ove točke. Danas u 16 sati je rok za podnošenje amandmana. 10. kada ćemo glasovati u odboru za okoliš, a na, plenu ćemo vjerojatno glasovati o ovome. U redu onda prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je razmjena gledišta s predstavnicima komisije što se tiče općeg zakona o hrani i ulozi foruma na visokoj razini za bolje funkcioniranje opskrbe hranom. Radi se o usmenom pitanju. I tu je komisija. Da, u redu. Ispričavam se, izvolite. Gospodin Miko. Bitte. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Hvala, gospodine predsjedavajući. Na temelju pitanja koja smo dobili, dobili smo niz pitanja o inicijativi REFIT vezano uz opći zakon o hrani. Dakle, kratko ću odgovoriti postoji li, e, dakle, ja sam spreman odgovoriti na dodatna pitanja. Kao što znate, ova inicijativa o procjenu učinkovitosti propisa uglavnom se bavi funkcioniranjem postojećeg pravnog okvira u svjetlu toga da su usvojeni novi zakoni, neki zakoni su usvojeni već određeno, prije određenog vremena i pitanje je je li ovo sada u skladu sa svrhom za koje je doneseno kada je doneseno. Dakle, to je logika ove kojom se rukovodi inicijativa REFIT. Kada govorimo o području hrane imamo vrlo složen zakonodavni okvir, postoji čitav niz međusobno povezanih pravnih normi i zato smo krenuli od opće analize u e, fazi provjere učinkovitosti propisa. Imamo i jedan radni materijal iz prosinca kojim se opisuje opći okvir i pitanja e, koja se treba analizirati. Iz toga je jasno proizišlo da ne bi imalo smisla koncentrirati se na pojedine pravne norme, nego da treba krenuti od općeg zakona o hrani. Zato je u sklopu inicijative REFIT kao što je navedeno, kao što je navela komisija, dakle da je opći e, zakon o hrani ono čime se mi sada bavimo. E, pitali ste me da kažem nešto detaljnije o tome, mi smo sada u pripremnoj fazi, Komisija namjerava pokrenuti e, dvije e, vanjske evaluacije. Jedna će se baviti općim e, dijelom uredbe 178, a druga sustavom za rano uzbunjivanje za hranu i hranu za životinje. I dakle, mislim da to dobro opisuje što mislite, znate sve afere kojih je bilo vezano uz hranu i prijevare e, i zato postoji mogućnost da se vidi da li u sklopu tog sustava za rano uzbunjivanje možemo imati instrumente e, kojima će se riješiti ta neka pitanja koje ranije nije bilo. Da, mi smo svjesni da u tom procesu moramo dobiti i e, povratnu informaciju od svih zainteresiranih strana i upravo zato je taj proces vrlo inkluzivan, on je transparentan, mi želimo omogućiti sudjelovanje e, svim državama članicama i njihovim stručnicima, ali isto tako i ostalim dionicima. Bilo da je riječ o e, subjektima u poslovanju s hranom, potrošačima, građanima, nevladinim udrugama ili drugim akterima. Zato smo e, krenuli s postupkom, imali smo sastanak s državama članicama koji je održan 3. ožujka. Htio bih također istaknuti da vjerujemo da će biti vrlo korisno da se uključi Europski parlament i to od samoga početka upravo zato smo pozvali parlament e, da se priključi našoj inicijativi. Nažalost, do sada još nitko nije došao, međutim, naš poziv i dalje stoji. Konzultirat ćemo se s dionicima u sklopu savjetodavne skupine e, za prehrambeni lanac e, zdravlje životinja i bilja. Imamo posebnu radnu skupinu za refit i premda je sudjelovanje u savjetodavnoj skupini ograničeno, imamo samo 45 sudionika u toj skupini. E, radna skupina za refit je otvorena i za one koji nisu članovi savjetodavne skupine. Dakle, to je u potpunosti otvoreno za sve one koji su zainteresirani za inicijativu refit. U sklopu te rasprave e, došli smo do određenih prijedloga o tome e, koje aspekte općeg, općeg, općeg zakona o hrani treba analizirati u sklopu tog postupka i sada se razgovara E, sa svim dionicima i dakle to bismo trebali raspraviti treba završiti 14. ožujka i na kraju toga ćemo imati popis pitanja koji će služiti za evaluaciju i onda ćemo krenuti u vanjske Vanjsku analizu to ćemo početi u svibnju, tako da se nadam da ćemo izvješća imati 2014. E, dakle krajem godine. Nakon toga, ovisno o rezultatima evaluacije, a trenutno E, ne ulazimo u bilo kakvu zakonodavnu reviziju, e, nego se bavimo samo evaluacijom. Dakle, to sve skupa će nam pokazati u kojoj mjeri je opći zakon o hrani e, učinkovit i primjeren svrsi i na temelju evaluacije ćemo onda odlučiti o daljnjim koracima. Ne znam je li ovo zadovoljavajući odgovor na vaše pitanje, a ako nije, spreman sam odgovoriti na dodatna pitanja. Hvala vam, nemam drugih javljena za riječ. A da, Karl Schluter. it's also, Da, ponovno je moj dan danas. <laughs> Hvala vam na odgovoru. Razlog za ovo pitanje leži u tome da mislim da bi se svi složili sa pojednostavljenjem. Ja kad želim da moja publika da mi se smije, e, onda pročitam standarde kvalitete za, ne, za nektarine. Da, naravno, e, slažem se da bi mnogo toga mogli ukiniti, no postoji jedna bojazan, a to je da E, članovi e, visokog radnog foruma smatraju da postoji značajan input od strane velikih korporacija, a vi kažete da 9% e, subjekata u poslovanju s hranom je, su dakle male tvrtke. I zanima me E, jeste li definirali ravnotežu dakle, između manjih, srednjih i velikih poduzeća i iako je poziv e, otvoren svima, koja je vjerojatnost da će moj susjed koji ima mikroklaonicu doći na jedan od tih foruma? Čak, mislim, može li on to? Ima li, vrijeme, ima li vremena? Može li si to priuštiti? Jesu li, je li dobro organiziran da uopće može poslati nekoga na taj forum? Tako da, iako se tvrdi da je takav forum otvoren, svejedno je vjerojatno e, neravnomjerno zastupljen. A najveći benefit svega ovoga bi bilo olakšati e, opterećenje malim tvrtkama zato što oni sigurno nemaju velika izvozna tržišta. Moj susjed mislim da nije nikad izveo niti jedan euro e, svojih proizvoda, mislim njegovi su proizvodi namijenjeni lokalnom tržištu. Tako da Europska unija sve više cijeni poljoprivrednike i tržišta i u nekim slučajevima tumačenje zakona može predstavljati doista smiješno opterećenje za male proizvođače, a zapravo to ne predstavlja nikakav rizik za tržišta i za potrošače. Tako da lokalne vlasti bi trebale e, odlučiti o tome na koji način rješavati te probleme dakle, u svojem kontekstu. Tako da mm, ti bi benefiti bili korisni za male, zato što veliki se uvijek mogu prilagoditi, ali mali imaju mnogo manje kapaciteta za takvo što. Tako da, eto, brine me ta ravnoteža, te činjenica da nevladine udruge imaju određeni utjecaj. I zašto se pozivaju samo specifične tvrtke umjesto da se postoji opća zastupljenost sektora. Druga stvar koja me brine je da da ne zaboravimo na načelo predostrožnosti, postoje li jamstva da će ono ostati, te smanjenje opterećenja je smanjenje opterećenja, a ne smanjenje e, propisa o zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i sigurnosti. Hvala vam, komisija, izvolite. Da, hvala. Najprije želim reći da smo potpuno svjesni ovih bojazni i doista pazimo na, na njih. Znamo da postoji e, ogroman broj malih e, tvrtki u sektoru proizvodnje hrane i zanimaju nas predstavnici tog e, dijela sektora da se čuje njihovo mišljenje. Htio bih jasno reći da ne bismo smjeli shvatiti da je refit da, dakle da se o refitu ne razgovara samo na forumu uh, visoke razine. Taj je forum osnovan prije dvije godine od strane DG Enterprise. No postoji interes da se informira o novim razvojima, novim inicijativama u sektoru proizvodnje hrane. Tako da krenuli smo u to, imamo jako dobre rezultate. Koristimo taj forum za razmjenu mišljenja o inicijativama i zakonodavnim prijedlozima koje su sada u tijeku. To se ne odnosi samo za ovaj refit. Tako da mm, taj forum je mjesto na kojem razmjenjujemo mišljenja, ali definitivno nije jedini partner u dakle ovoj uh, u refitu. Postoji jedna savjetodavna skupina u kojoj su prisutni predstavnici potrošača i predstavnici nevladinih udruga i to mislim da je više od polovina sudionika dolazi iz e, ta dva sektora. I osim toga stvorili smo radnu skupinu koja je otvorena svima. Naravno postoji izazov o tome kako uključiti e, male subjekte u poslovanju s hranom u tu raspravu oni su djelomično predstavljeni, to jest zastupljeni od strane potrošačkih organizacija, zato što te se organizacije vrlo često brinu i za interese malih proizvođača i moram reći da e, organizacije potrošača smiju imati e, više članova u odnosu na ostale članove u našoj savjetodavnoj skupini. Na kraju namjeravamo usko surađivati s našim e, zemljama članicama, onima koje su e, zainteresirane za te inicijative i koje žele sudjelovati u detaljnim analizama određenih sektora, kao što na primjer znate već se dogodilo u Nizozemskoj za sektor e, pekarstva. Neke su analize provedene u Ujedinjenoj Kraljevini, tako da sve te podatke ćemo prikupiti i dakle bit će, bit će dijelom inicijative. E sada, e, što se tiče osnovnih načela, to nije namjera refita. Vjerujte mi, namjera nije dovesti u pitanje osnovna načela. Namjera je provjeriti da li sadašnja praksa ispunjava očekivanja koja su definirana u e, zakonodavstvu kao što je bilo prvotno planirano. Dakle, pitanje je da li ovo zakonodavstvo Mm, ovako kako je pripremljeno 2002. Dakle, je li, da li je dobro za sadašnju situaciju u 2014. Jer došlo je do nekih e, razvoja, do nekih novih elemenata, postoje određena pitanja. Tako da jamčim vam da naš interes nije smanjiti e, razinu sigurnosti hrane i mm, no moramo prihvatiti da da se stvari mijenjaju i da se situacija može promijeniti do e, razine i da možemo pronaći učinkovitiji način za provedbu tih e, načela. Mislim da bi bilo dobro postaviti ta pitanja jednom kad budemo, budemo imali rezultate vrednovanja. Kada budemo vidjeli na koji način provedba općeg zakona o hrani se vidi dakle sa praktične strane, od strane subjekata u poslovanju s hranom, zemalja članica i tako dalje. Tada ćemo imati skup odgovora koji će definirati, jer jedan od rezultata može biti da sve funkcionira dobro ili najbolje što može, možda nije najbolje, ali eto ne može bolje i nema potrebe ništa mijenjati. Moguće je da će i to biti rezultat no meni je vrlo teško e, predvidjeti koji će biti rezultat. No to ćemo vidjeti krajem 2014. Hvala vam, s time smo pristigli do kraja dnevnog reda. deset ožujka, dakle sljedećeg ponedjeljka imamo sljedeći sastanak našeg odbora u strasbourgu od e, 19 do 22 i e, Biće nam potrebno to vrijeme i nam se da će biti e, mnogo kolega prisutno, a ne samo ovih tri kolega koji su ovdje. Zatim 19. ožujka, dakle ujutro i popodne od 9 do 12.30 i 15 do 18.30. I Zatim 14. E, travnja imamo zadnji sastanak našeg odbora od 19 do 22 sata i 30 minuta i to je onda i to što se tiče ovog saziva parlamenta. Za sada smo gotovi, ja nastavljamo u ponedjeljak i želim svim kolegama još zaželiti ugodan ostatak dana, onima koji su bili ovdje prisutni i vidimo se u ponedjeljak.